ništavi ili bijeli glasački listići 73. 662 glasa. Potrebna nadpolovična većina je 332 glasa. A kandidati su dobili sljedeći broj glasova. Zastupnica Keller 133. Onorevole Rego. Zastupnica Rego 42 glasa. Onorevole Sassoli. Zastupnik Sassoli 325 glasova. Zastupnik Zahradil 162 glasa. poiché nessun candidato ha ottenuto la maggioranza assoluta niti jedan kandidat nije dobio nadpolovičnu broj izraženih glasova Preći ćemo na drugi krug glasanja za slučaj da nema primjedbi sljedeće će kandidature i dalje biti valjane Imali primjedbi? Dakle, zaprimio sam sljedeće kandidature. Zastupnice Ska Keller. Zastupnice Sire Rego. zastupnika Davide Marija Sasolija. te zastupnika Jana Zahradila. se non ci sono nuove candidature za slučaj da nema novih kandidata preći ćemo na drugi klub glasanja u 11:40 sada prekidamo raspravu koja će se nastaviti dakle u 11:40 presidente! La seduta è ripresa. Nastavljamo eh, sa zasjedanjem. Procedere al secondo scrutinio. Prije nego što krenemo dakle na eh, drugu reviziju prvog kruga, ne znam jesu li svi koji su bili zaduženi za to već u prostoriji i sjedili na svojim mjestima. Gospodine Jar, molim vas da zauzmete mjesto. Mr. Jar. We need to go. Krenimo. Predsjedniče Buzek. zastupniče President Buzek. Onorevole Thaler Are you here? Jeste li ovdje? aspettate. Are you here, please? Taler. Gospođo Taler, jeste li ovdje?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 appena arriva il presidente Buzek che je scrutato... Čim stigne predsjednik Buzek koji je jedan od brojača, nastavit ćemo zasjedanje.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 Kad podijelimo glasačke listiće, možemo otvoriti glasanje. Otvaram glasanje.